Prema, prema e, članku 268 članak 4 smatra se dakle e, da, da je izmjena usvojena osim ako u roku 24 sata politička skupina ili određeni broj zastupnika ne zatraži e, glasanje. Izmjena je dostupna na web stranici plenarne, plenarne sjednice, a